a to je izvješće Engstrom o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazum o ribarstvu. Riječ ima izvjestiteljica na četiri minute. Izvolite. Thank Madam Hvala vam, izvjestiteljice, i želim zahvaliti svim izvjestiteljima o Sijeni na izvrsnoj suradnji na ovom izvješću. Također e, zahvaljujem i savjetodavnom vijeću koje je pravodobno organizirao konferenciju u Las Palmasu, tako da smo mogli uzeti u obzir i njihov doprinos kod izrade ovog izvješća. Drago mi je da se svi slažemo oko ambicije da treba promicati održivo ribarstvo kako bi stokovi bili iznad razine, e, dakle odgovarajuće razine. I to ne samo u Europskoj uniji, nego i izvan nje. E, ranije ribarstvo bilo neodrživo, međutim e, veliko postignuće u novoj ribarstvenoj politici je uključivanje pravila ribolovne aktivnosti izvan Europske unije. Europska unija sada mora, e, može samo ribariti, dakle vršiti ribolov s obzirom na postojeći višak. Sporazum sa Mauritanijom e, trebao bi poslužiti kao smjernica svima i želim zahvaliti komisiji. Znam da su pregovori s Mauritanijom bili zahtjevni i mislim da treba pohvaliti komisiju. Sada se trebamo pobrinuti da se uvjeti ispune. Mi ćemo pratiti da Mauritanija ispuni preuzete obveze kako bi objavila sve sporazume sa ostalim državama i privatnim tvrtkama. Postoji niz e, ambicija s kojima se slažemo, kao što je osnivanje regulatornog okvira za zajedničke pothvate. E, tu nam e, treba tehnička i financijska pomoć trećim zemljama. Europska unija mora promicati harmonizaciju uvjeta pristupa afričkim e, morima za sve e, flote. Isto tako su potrebni programi kontrole, a mreža sporazuma o ribarstvu trebala bi omogućiti da i druge flote također poštuju ista načela održivosti. Evropska unija treba poticati treće zemlje da razvijaju regulatorni okvir kroz zajedničke poslovne pothvate sa Evropskom unijom. To je najbolji način da e, takvi poslovni pothvati budu transparentni i održivi. Drago mi je da se Europski parlament slaže sa istim ciljem da se iskoristi utjecaj Europske unije na međunarodnoj sceni kako bi se poboljšalo upravljanje u području ribarstva kao i standardi transparentnosti. Europska unija bi trebala poticati što više standarde, a ne što niže kada je riječ o međunarodnom ribarstvu. Nadam se da možemo surađivati u istom duhu na novom prijedlogu komisije o e, uredbi za dozvole u ribarstvu. Ja sam izvjestiteljica na tu temu, a sljedeći tjedan u Strasburu ćemo krenuti s time. Zahvaljujem još jedan put svima. Okay, Hvala, imamo sedam govornika. E, svima ću dati riječ. Najprije riječ ima gospodin Mato. Hvala vam. Najprije želim čestitati izvjestiteljici. U ovom slučaju izvjestiteljica je uskladila rođenje svojega djeteta sa pripremom ovog izvještaja. Ovo je od ključne važnosti za Europsku uniju s obzirom na nedostatak ribljih resursa u vodama zajednice. Sporazume sa trećim zemljama traže zapravo nose gospodarsku, ali i socijalnu korist za žitelje tih područja i za razvoj njihove industrije. Osim toga, uloga tih sporazuma je bitna za stvaranje radnih mjesta i u zemljama Europske unije i u trećim zemljama. Europska unija u proteklih nekoliko e, godina znatno unaprijedila kvalitetu tih e, sporazuma i europske flote su one koje imaju zapravo najviše standarde i to na svjetskoj razini. Ti sporazumi moraju biti transparentniji i održiviji i moramo osigurati da ispunjavaju minimalne uvjete i u zemljama u kojima će e, ta flota ploviti, ali da se isti uvjeti ispunjavaju za naše ribare. Hvala, znači, Povjereniče, predsjednice, želim eh, čestitati izvjestiteljici na izvrsnom radu. Mora da je bilo zahtjevno odraditi taj dio posla, uzeti u obzir mišljenja svih izvjestitelja u sjeni. Mislim da ste to izvrsno odradili. Ovo je jedan važan dokument i slažem se s prethodnim govornicima što uključuje i kolegu Mato. Međutim, ovdje nije dovoljno uzeta u obzir morska biološka raznolikost. Ribarstvo ugrožava biološku raznolikost. S druge strane, Ovdje je spomenut čitav niz pozitivnih aspekata, tako da ću u svakom slučaju podržati ovo izvješće. I to govorim kao socijalist. Spomenuli ste jedinstveni popis plovila u međunarodnim vodama. I da se mm, događa stalno da se mijenjaju zastave pod kojima brodovi plove. Mislim da tome trebamo stati na kraj. Hvala predsjednice. Sukobi u području ribarstva nemaju nikakve veze s državama. Oni koji imaju poteškoća su siromašni ribari u Europskoj uniji i oni su u sukobu s Europskom komisijom. U ovoj krizi se pokazalo da postoji sve veći pritisak e, ribolovnih e, ribolovnih flota iz Azije i nedostatak e, poštivanja temeljnih pravila. Vanjska dimenzija zajedničke ribarstvene politike trebala bi štititi interese malih ribara i trebala bi dokinuti nezakoniti ribolov izvan Europske unije, budući da to utječe na e, morski ekosustav. Međutim, to neće dati rezultate ukoliko zajednička politika ne uzme u obzir potrebu za restrukturiranjem politika za zemlje poput Grčke. Hvala vam. Hvala izvjestiteljici na ovom izvještaju. Europska flota, europski ribari se slažu sa procjenama međunarodnih organizacija i ona su zapravo ona koja najviše poštuju resurse, najbolje surađuju na razvoju sektora sa trećim zemljama i one koje vode borbu protiv neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Tako da mi tražimo kontrolu i transparentnost te želimo osnažiti međunarodne organizacije za upravljanje ribarstvom. No isto tako moramo zadržati politiku sporazuma koja je do sada donijela mnoge dobre rezultate. Ti sporazumi ako se ne poštuju e, onda ćemo mm, mm, prepustiti mm, stranim e, plovilima da uđu u ta područja i ne pružaju iste uvjete koje pruža naša flota. Hvala vam. Gospodin Ferreira, hvala predsjednice, povjereniče. Vanjska dimenzija zajedničke ribarstvene politike ima velik broj nedostataka, proturječja i ograničenja kao što vrijedi i za unutarnju dimenziju zajedničke ribarstvene politike. Mi smo iznimno kritični prema toj politici i njezinim praktičnim rezultatima. E, temeljem takozvanih e, partnerskih sporazuma gotovo sve se svodi na financijske transakcije razvijenim zemljama u razvoju s ciljem da se eksploatiraju njihovo morski resursi. U nekim slučajevima to traje već desetljećima. Te zemlje su lišene dodatne vrijednosti koju bi dobile kada bi same eksploatirale vlastite resurse. Ne mogu se razviti na odgovarajući način, neovisno i suvereno zbog postojanja ovih sporazuma. Mi moramo prepoznati e, nedostatke europske vanjske politike u tom području i trebaju nam dubinske promjene vanjske dimazije zajedničke ribarstvene politike koje bi se trebalo usmjeriti na socioekonomski razvoj. Gospodin Polčak. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Želio bih reći da Češka sada E, koristi, može koristiti po prvi puta novac iz tog ribarstvenog fonda. E, bitno je da se parlament sada bavi ovom važnom temom ribarskim sporazumima. Mi smo 2012. godine usvojili svoje izvješće. U točki 12 piše da je glavni cilj ribarstvene politike u tome da nastojimo iznaći mogućnosti ulova u trećim zemljama. Parlament je mišljenja da ako flote posluju u trećim zemljama, e, tada dijelimo rezultate prema drugim kriterijima od kriterija Europske unije. I to je pitanje kojim se trebamo baviti. U kojem e, smislu našu poziciju mogu zauzeti drugi. Hvala. Zahvaljujem predsjedateljica. Vjerujem da partnerski sporazum Europske unije sa trećim zemljama koje su uglavnom i zemlje u razvoju da su od velikog značaja za same države. E, imamo uglavnom e, preslabo razvijeno ribarstvo, malo zanatsko ribarstvo i financijske doprinose koje mi e, koje oni mogu koristiti za poboljšanje svoje flote, za uspostavu e, prerade proizvoda, primjerice Mauritanija ili Maroko i to se radi prema pravilima, odnosno bitno je da se ribari prema pravilima Europske unije Bez obzira da li se radi o Indijskom oceanu i plavoperenoj tuni ili u Pacifiku ili u Africi ili Atlantiku, vrlo je važno da mi e, se borimo protiv nezakonitog ribarenja i da ukažemo na to koje su to države koje se ne drže sporazuma Ujedinjenih naroda. No to je moguće samo ako su naše flote tamo prisutne i mislim da je ovo dobar početak koji se može jako dobro kombinirati i sa razvojnom politikom. I e, može se osigurati kvaliteta što je po mom mišljenju od najveće važnosti. E, riba je uglavnom dobra, e, no bitno je da se ne lovi više nego što neka pojedina zemlja dozvoljava. Postoje tu vrlo konkretni sporazumi. Postoji i sustavi navigacije, sitarlitski sustavi, Galileo, e, brodovi imaju svoju automatsku identifikaciju, pa ja zapravo ne vidim neke velike dvojbe tu. Kolega Engstrom, moram vam dati kompliment. Ovo je doista dobro izvješće koje ste sastavili. Hvala vam. Hvala. A sada dajem riječ e, povjereniku Vela. Hvala predsjednice. Hvala predsjednici, uvaženi zastupnici. Prije svega iznimno nam je drago što imamo ovo izvješće o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike. Želim zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Engstrom. Preporuke ovoga izvješća idu u istom smjeru kao i politika Europske komisije. Tu se pripoznaje da održivi sporazumi o partnerstvu u ribarstvu doprinose održivom ribarstvu i razvoju e, ribarstvenog sektora u partnerskim zemljama. U potpunosti se slažem da ovi sporazumi imaju e, važnu ulogu u globalnom upravljanju oceanima. Ja želim da se kroz te sporazume e, postignu e, neki međunarodni kriteriji. Tu se postižu i neki E, međunarodni ciljevi kao što je sigurnost prehrane. Mi moramo pomoći zemljama u razvoju da na održiv način upravljaju resursima, a ovo je ključno za opskrbu zdravom hranom i za e, preživljavanje obalnog stanovništva. Ovi sporazumi su e, vrlo uspješan instrument koji uklapa partnerski aspekt sa drugim aspektima. Tu se promiče transparentnost, održivost, i e, isto tako odgovornost. Slažem se i s vašim ciljem da trebamo imati još veću dosljednost između ribarstvene, e, ekološke i trgovinske politike kao i razvojne pomoći i suradnje. Kako je navedeno i u izvješću revizorskog suda, postoji prostor za poboljšanje i s time se slažem. To vrijedi za sektorski pristup, odnosno politiku sektorskog pristupa. To je već jedan vrlo učinkovit instrument kojim se pomažu e, partneri u trećim zemljama da razviju ribarstvo na održiv način te da se bore protiv nezakonitog i neregularnog ribarstva. Mi ćemo raditi na tome da se osigura veća konherentnost sa ostalim politikama i sa e, regionalnom suradnjom. Neke od preporuka u vašem izvješću već su ugrađene u moj e, prijedlog o održivom upravljanju e, vanjskom flotom. Želim da se unaprijedi postojeći pravni okvir te da se proširi njegov obuhvat kako bi se riješila situacija u kojoj plovila Europske unije lovi ribu izvan voda Europske unije, što uključuje i e, takozvane privatne dozvole. Želim također da se smanji praksa zlouporabe promjene zastave eh, pod kojom plovi brod. To bi trebalo poboljšati transparentnost i trebao bi biti korak u osnaživanju upravljanja oceanima, a u tome Europska unija ima ključnu ulogu. Zato se radujem vašoj potpori ovom prijedlogu. I na kraju želim još reći nekoliko riječi o regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom. Eh, naš je interes eh, za osnivanjem takvih organizacija gdje se stokovi zajednički e, eksploatiraju. Mi smo radili na poboljšanju uspješnosti rada ovoga tijela u proteklih nekoliko godina i to kroz financijske doprinose i e, na druge načine. Također ćemo nastaviti raditi na usklađenosti i na tome da se odluke donose na temelju znanstvenih činjenica. E, neke geografske razlike trebale bi se smanjiti kroz odgovarajući okvir za upravljanje. Postojeća savjetodavna tijela kao što je Odbor za ribarstvo za istočni i središnji Atlantik trebalo bi se pretvoriti u tijela koja donose kvalitetne odluke. Međutim, to ne možemo postići samostalno. I upravo zato sam od početka mandata stupio u kontakt sa nizom aktera e, kako bi se e, unaprijedio rad na upravljanju ribarstvom. Što se tiče potpore izvjestiteljice za naše jasne propise o zajedničkim poslovnim pothvatima, htio bih reći da Europska komisija u novom prijedlogu uredbe o e, vanjskoj floti e, upravo iznijela takav prijedlog. O tome se sada pregovara. To bi trebalo dovesti do poboljšanja transparentnosti i smanjenja e, prilika zlouporabu. Želim iskoristiti ovu priliku da vam pružim jamstva kako je komisija predana unapređenju globalnog upravljanja ribarstvom kao ključni dio upravljanja oceanima. Mi ćemo nastaviti djelovati globalno na razini UN-a i FAO-a kako bismo dobili pravni okvir kakav nam je potreban, kako bismo regionalno imali e, djelotvorne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom i kako bismo imali sporazume e, o partnerstvu u ribarstvu i kako bismo isto tako surađivali sa partnerima kako bi se e, na najbolji mogući način upravljano ribljim e, stokovima. Nadam se da ćemo nastaviti surađivati u duhu suradnje. Hvala i vama i ovime zaključujem raspravu. Sutra ćemo imati glasovanje. Ja seuraavana esityslistalla on minuutin puheenvuorot ja... I sada prelazimo na jednominutne govore.